Sada prelazimo na obrazloženje glasovanja. Započnemo sa obrazloženjem glasovanja o onome o čemu nismo uspjeli završiti obrazloženje glasovanja jučer i zato ćemo nastaviti obrazloženje glasovanja o stavkama o kojima smo danas glasovali. Prva točka dnevnog reda je prijedlog rezolucije o situaciji na sredozemlju i potrebi za holističkim pristupom migracijama. Gospodin Luke prvi ima riječ na jednu minutu. Gospodine Luke. The next speaker is uh, uh, Sljedeća je na redu Kolegica Jill, izvolite. Izvolite, imate riječ. Sljedeći govornik, eh, odnosno govornica je gospođa Ferrara, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Pitanja kao posavljaju migracijski tokovi koji dolaze iz sredozemlja moći će se učinkovitije riješiti zahvaljujući holističkom pristupu Europske unije toj pojavi. Zadani su ambiciozni ciljevi koje međutim moramo ostvariti mjerama koje će spriječiti dalje tragedije na sredozemlju, a naročito tu mislim na legalni pristup kako bismo razbili mreže krijumčara koji djeluju na štetu ljudskog dostojanstva i ljudskih prava. Jedna e, potrebna je zato revizija uredbe iz Dublina i također treba brzo e, zadovoljiti zahtjeve migranata i provjeravati kako se E, troše sredstva koja su potrebna za imigracije i azil. Ovo je posljednje bitan aspekt. U, e, Italiji je u toku istraga o sredstvima koja se troše za e, prihvatilišta i tu se pokazao da postoji koloplet između vlasti i organiziranog kriminaliteta. Nadamo se da će Europska unija što prije pokrenuti raspravu kako bi izmijenila svoje politike koje se odnose na imigraciju i zato želim izjaviti svoju potporu ovoj rezoluciji. The next speaker is... Uh, Sljedeći na gospodin Šulce. Poštovana gospođo predsjednice, poštovani kolege i kolegice, situacija sa izbjeglicama oko sredozemlja se sve više pogoršava rat islamske države u Iraku, ali i krhka gospodarska politička situacija u, u Sjevernoj Africi potiče ljude da pribignu u Europi. E, ja sam član eh, delegacije za zemlje Mašeka i prije svega pratim situaciju u tim zemljama i u Siriji. Moramo pomoći eh, na terenu, ali već i onim ljudima koji su ovdje. Sve države članice se moraju prema svojim mogućnostima tu međusobno podržavati, kao što to predviđa eh, ugovor Europske unije u članku b 80. Moramo imati ravnopravnu raspodjelu prihvata migranata, inače opterećujemo naše građane u pojedinim državama članicama. Ja pozivam komisiju da to uzme u obzir pri razvijanju svoje politike veznih uz migraciju i e, da u tom smislu razvije svoju strategiju. Hvala vam. Thank you. Hvala. Gospođa Đufrida sada ima riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja sam e, glasovala za ovu rezoluciju zato jer je to donji važan, mali, ali važan korak koji nam omogućuje da pozorno pratimo situaciju u vezi sa imigracijama i ne možemo to više dvolično nazivati hitnom situacijom. Hitna situacija koja postaje rutina je zapravo jedno licemjerno proturječje i zato ne smijemo već od sutra svakoga dana tražiti glasno sve ono što još treba učiniti. Trebamo odmah pojasniti situaciju sa operacijom Triton kako bismo odredili budućnost operacije zato jer junaštvo koje su pokazali Italijani sa operacijom Mare Nostrum ne propadne. Također treba biti jedno e, ravnopravna podjela odgovornosti i također nadležne agencije trebaju imati sjedište u Italiji recimo na Siciliji ili na nekoj zemlji Sredozemlju u Sredozemlju koje su na prvoj bojišnici. Trebamo također omogućiti daljne kanale za ilegalnu imigraciju i također treba omogućiti da se stjecanje statusa već e, i izmjeni u zemlji porijekla kako bismo izbjegli daljnje tragedije. Hvala, sljedeći je gospodin Sebastian. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Mi smo glasovali za ovu rezoluciju Mi vrlo dramatično proživljavamo tragediju ljudi koji prelaze sredozemlje. Ja dolazim iz Valencije. U moj regiji dolaze također i neki ljudi iz drugih dijelova Španjolske. Smatram da ova rezolucija prepoznaje potrebu za cjelovitim pristupom pitanju migracija. Također Smatramo da ona omogućuje Europskoj uniji da preuzme odgovornost i da se odgovornost preuzme u zemljama odakle dolaze migranti. Također e, moramo vidjeti kakve su naše politike za suradnju jer one moraju dati potporu e, ljudima, e, odnosno zemljama iz kojih ti ljudi dolaze. Treba im politika koja će omogućiti da imaju budućnost u vlastitoj zemlji. Na taj način ćemo moći obustaviti dolazak, odnosno dotok migranata. Gospođo Arnatu. Ja sam glasovala protiv ove rezolucije koja se ne bavi osnovnim eh, problemom eh, masovne imigracije u Europi. Je li Europska unija u stanju kontrolirati 9400 eh, km svoje granice i 28 država članica je li ona to u stanju učiniti? Odgovor je ne. Od stupanja na snagu sporazuma iz Schengena, Evropska unija nije uspjela postići kontrolu nad vanjskim granicama. Ima sve više nezakonitih migranata na južnim granicama Evropske unije i tu dolaze prema ostalim državama članicama, posebno prema Francuskoj. E, u Nici često dolaze migranti koji prelaze granicu. Moramo obustaviti primjenu sporazuma iz Schengena kako bi države članice ponovo dobile kontrolu nad vlastitim granicama. next eh, Urtundua. Sljedeća je gospođa Pagazar Tundu koja nije tu, pa riječ ima kolegica Matera, nije ni ona tu. Dobro, idemo dalje. Gospođa Mlinar. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Ovaj zahtjev za rezolucijom o zemlju e, sa cjelovitim pristupom migracije, njega sam podržala. I podržala sam tu rezoluciju. Cjeloviti pristup je jedini mogući način na koji možemo reagirati na ovaj izazov s kojom je Europska unija suočena kada se radi o temama e, i Migracijski tokovi su strukturni problem unutar Europske unije. Kontrola vanjskih granica i jazelna politika imaju veliki utjecaj na ljudska prava migranata i migrantica, a situacija na području sredozemlja nam to svakog dana iznova predočava. Stoga moramo vrlo hitno usvojiti novu strategiju o legalnoj migraciji. S tim u vezi ja e, predlažem prijedlog austrijske vlade o raspodjeli migranata na, e, sa načelom e, uzajamnosti i solidarnosti. Hvala vam. Tomasić. Hvala, gospođa Tomašić. She's not here. Nema ni nje. Onda gospođa Kinići. Hvala, gospođo predsjedateljice. Već znači, smo svi svjesni da kako bismo riješili problem e, vezan za migracije i potrebno je koordinirano djelovati po brojnim aspektima. Dakle, u zemljama porijekla trebamo spriječiti glavne razloge e, emigracija, dakle siromaštvo i rat i što prije moguće moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo očuvali živote onih koji polaze na tako opasna putovanja i koji su žrtve kriminalnih organizacija. Trebamo razviti alternativne legalne putove za ulazak u Europu i treba nam učinkoviti integriran sustav za e, tražitelj azila. To je sve predloženo u ovoj rezoluciji u kojoj smo glasovali, no jako se ta rezolucija ne može smatrati niti namjerava biti kompletan odgovor na ovaj problem, ona je ipak korisna korak, možda nekorisni korak koji može učiniti ovaj parlament upravo kako bi omogućio usvajanje takvih mjera i također izvojio prioritete za djelovanje i time potaknuo zemlje članice i komisiju i također vlastite institucije da djeluju usklađeno i zato sam glasovala za ovu rezoluciju. Hvala. Hvala. E, gospodin Zdehovski ima riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja bih htio iznijeti jednu važnu činjenicu. U listopadu 2013. Europski parlament je osvojio rezoluciju o migracijskim tokovima na sredozemlju. Nakon toga je vijeće osnovalo radnu skupinu za sredozemlje, a onda je bilo nekoliko priopćenja koje je izdala komisija. Pozdravljam donošenje ove rezolucije. U brojnim aspektima ona pokazuje da je ovo cjelovit pristup jednom za jednu složenu problematiku i s time se mogu složiti sve države članice. Moja posljednja želja za sljedeću godinu bila bi da pronađemo rješenje e, oko kojega se mi možemo složiti kao demokratske stranke u Europi. Ako mi demokrati ne budemo razgovarali o ovim temama, onda ćemo tu problematiku prepustiti populistima. Mislim da to nije dobro. Hvala i sretan Božić svima. Hvala gospodine Zdehovski. Gospođa Moreti ima riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, uvažene kolege. Želim izraziti svoje zadovoljstvo današnjim glasovanjem. Nedostatak jedne integrirane politike po pitanju migracije nije više prihvatljiv. Svaki dan je sve očitije nakon svake tragedije na moru da je potrebno razviti globalan pristup migracijama. Dakle, unutar takvoga pristupa će svaka zemlja članica zajednički sa drugima preuzeti odgovornost za ove strašne događaje i pokazati solidarnost i zalaganje. Potrebne su nam konkretna rješenja koja će djelovati ne samo na učinke nego i na uzroke. Treba nam rješenja koja će omogućiti legalnu imigraciju i koja će razviti suradnju sa trećim zemljama. Sredozemlje, naše more, se pretvorilo u groblje, u zajedničku grobnicu neidentificiranih tijela. I ta situacija traži hitan odgovor i također osjećivanje sviju očinjenici da e, zemlje koje se nalaze na granici Europe više nisu u e, stanju rješavati ova pitanja. Hvala. Hvala, sada ćemo preći na izvješće Mamikins. Gospodin Jurek ima e, Hvala gospođo predsjedavajuća. Donijeli smo odluku da sklopimo sporazum o pridruživanju s Gruzijom. Ja sam glasovao za. Smatram da sve što podržava suverenitet država nakon raspada Sovjetskog saveza treba poduprijeti. Međutim, moram uložiti prosvjed zbog činjenice što se Gruziji nameće homoseksualna ideologija e, na tisuće stanovnika prosvjedovala protiv toga u Tbilisiju. Kritiziranje Gruzije zbog homofobije predstavlja napad na e, države koje imaju vlastito stajalište o tome i zato želim apelirati na Europski parlament da se ne prihvaća kultura ekstremnih ljevičara. Dakle, apeliram na Europsku pučku stranku. Thank you. The next speaker is Mr. Hvala. Sada riječ gospodin Pospišil. Ja jako poslanec eh, z České republiky. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuća. Kao zastupnik iz Češke, post eh, bivše komunističke zemlje koja je imala svoje iskustvo sa bivšim Sovjetskim savezom, ja pozdravljam što smo danas eh, usvojili odnosno dali suglasnost za sporazum o pridruživanju s Gruzijom i na taj način smo otvorili put ovoj zemlji koja je pod e, u, u sferi interesa Rusije. Smatram da je ova rezolucija iznimno bitna. Ključno je da politika koju vodimo u Europskoj uniji podržava bivše komunističke satelitske zemlje, što će im omogućiti da u njima zavlada vladavina prava, demokracija i prosperitet. Nedavno smo dali potporu Moldovi na njezinom putu, a sada i Gruziji. I nadam se da će ovaj sporazum biti koristan eh, građanima Gruzije i da će oni im pomoći da razvije vladavinu prava. Treba nam politika usmjerena na istočnu Europu i neke dijelove Azije. Nadam se da ćemo nastaviti u tom smjeru. Hvala, gospođa Ždanoka sada ima riječ. Gospođo predsjedavajuća, ja sam e, glasovala protiv ove rezolucije e, koja zapravo stvara podjele, a ne integraciju, posebno e, u Južnom Kavkazu. Ambicije triju kavkaskih zemalja zapravo su ponižavajuće pokušaj da se uspostave ovi odnosi, a isto tako i odnosi sa Azerbejdžanom i Armenijom nam govore o tome. Apelira se na Rusiju da obustavi okupaciju usprkos istrazi Europske unije u kojoj se tvrdi da su otvorena neprijateljstva počela u Gruziji. Ovo nije prijetnja e, ruskim političkim i ekonomskim interesima. Prema tome tvrdnja da odnosi Europske unije i njezinih istočnih partnera e, namjerava, da se time namjerava proširiti prosperitet u tim zemljama, vrlo je upitna tvrdnja. Hvala, gospodin Jar. Hvala vam, gospođo predsjednice. Ja sam glasovala, za ovaj sporazum zato što je to početak i zato što je to povijesni trenutak, kao što je već rečeno. Kako možemo poboljšati svijet? Možemo poboljšati svijet tako što trgujemo, tako što s poštovanjem se obhodimo jedni s drugima, e, tako što se odnosimo s poštovanjem i s povjerenjem. Ovo je za mene jedna velika mjera za izgrađivanje povjerenja. Mi to iz državi na ovaj način pružamo alternativu i e, Učinili smo ovime svijet eh, mrvicu boljim i zbog toga je ova rezolucija za mene isto tako i uzor za druga sporazuma o pridruživanju s kojima možemo ne samo promicati naše gospodarske vrijednosti, već i naše političke vrijednosti u drugim dijelovima Europe, a to znači, suprotno tome bi značilo njih izolirati i ostaviti samima. Hvala. Thank you, Mr. Ja. Hvala gospodine ja Sada riječ ima gospodin Hanan. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ne bismo smjeli dopustiti da kriza u Ukrajini nam e, ne omogući da vidimo i neke druge aktivnosti koje provodi Putin. Ne radi se samo o teritoriju, niti o aneksiji. Nešto veće je ovdje u pitanju. Ovo je sukob koji vidimo na teritoriju čitavog bivšeg e, Sovjetskog saveza između onih koji su slavofili i oni koji su okrenuti prema zapadu, oni koji žele liberalno društvo i oni koji žele autokratsko društvo. Dakle, u osnovi radi se o vladavini prava, o tome da se ne biraju vlade koje same donose arbitrarne odluke. Naravno da o tome trebaju odlučiti sami Gruzici, ako se za to odluče, ako se odluče da idu u smjeru zapadnih liberalnih vrijednosti, naša je dužnost da ih podržimo u tome. Ne govorim samo o Europskoj uniji, nego o euroatlantskoj zajednici u cijelini. Thank you. Next speaker is Mr. Hvala se riječima gospodin Wolf. Hvala gospođo predsjedavajuća. Još jedan put je ovo vijeće glasovalo za prijedlog rezolucije koje će dovesti do povećanja, do većeg e, neokolonijalnog stava Europske unije. Posljedice toga e, u uistinu su ozbiljne. U mojoj izbornoj jedinici postoji grad Stockport. Na tisuće ljudi će ovoga Božića imati poteškoće da imaju dovoljno novca za grijanje i za, dovoljno i za jelo. I ovdje se glasuje da se novac Europske unije troši na diktatore i birokrate u Gruziji. Vi oduzimate novac iz usta mojih birača da biste to dali ljudima u Gruziji. Ja se suprotstavljam ovom prijedlogu rezolucije zajedno sa UKIP-om. Mi ne vjerujemo u imperializam Europske unije, niti da treba oduzimati novac siromašnima i davati ga bogatima. Ne mislimo da bi ljudi u Sokportu trebali imati siromašan Božić samo zato što bogataši u Gruziji žele imati raskošan Božić. Next speaker, Sean Kelly. Sean Kelly. Uistinu mi je bilo drago podržati ovaj prijedlog rezolucije. Moj klub zastupnika je glasovao za. Mislim da je ovo uistinu prekretnica i značajno je da su ovdje bili predsjednik e, Gruzije i bivši predsjednik. Velika većina zastupnika glasovala je za ovu e, rezoluciju. Naravno, svi imaju pravo na svoje mišljenje, međutim, e, u demokraciji ipak prevladava većina. I kao što Gruzija želi iskazati svoje demokratsko pravo da se okrene prema zapadu, a ne da je sputava istok i imajući u vidu ovo našu spremnost u Europskom parlamentu da se pobrinemo da svi mogu donositi vlastite odluke. E, dakle, mislim da je ovo vrlo dobar dan za Gruziju i za Europsku uniju. Hvala gospodine Kelly. Prelazimo sada na drugo izvješće, odnosno na preporuku Andrisa Mamikinsa o sporazumu o pridruživanju sa Gruzijom. Prvi ima riječ gospodin Pospišil paní prezidentko já jsem svůj postoj již vyjádřil proto řeknu pouze. gospođo predsjedateljice ja sam već e, izrazio svoje mišljenje u prethodnom izlaganju i dodat ću samo jedno dobro je da ovaj sporazum e, se ne bavi samo gospodarskim e, pitanjima niti se bavi isključivo samo pitanjima carine i slobodne trgovine nego se i usredotočuje na izgradnju vladavine prava u gruziji i na jačanje recimo javne nabave i tako dalje ja sam e, bivši ministar pravosuđa u Češkoj i znam zato da je pridruživanje Europi ne samo pitanje gospodarstva, nego i pitanje, recimo, između ostalog razvoja demokracije i vladavine prava i zbog toga sam glasovao za ovu rezoluciju. Hvala i posljednji ima riječ gospodin Coburn. Ja sam glasovao protiv ovog sporazuma sa Gruzijom. Europska unija gradi carstvo i upliče se u bivši Sovjetski savez, što je dovelo do krize u Ukrajini. Nezadovoljna time, Europska unija se sada upliče u Gruziju ovim sporazumom o pridruživanju. Još 2008. godine Gruzija je bila u ratu sa Rusijom i Velika Britanija smatra da Europska unija opet podstiče sukobe. Rusija i njezino obodstvo sada se nalaze u dosta nestabilnom stanju. Dakle, bilo bi doista neoprezno provocirati gospodina Putina koji je pokazao da ima veću viziju od same Europske unije koja nema uopće nikakvu viziju. Varunica Ashton, opasan amater, navodni vanjski ministar, e, e, ministar vanjskih poslova Europske unije, širi sjenu rata diljem Europe i mi ne želimo ponavljanje 1914. E, kako kako bi se to ponovilo 2014. godine zbog izgradnje carstva Europske unije. Vrlo je opasno, opasan potez provocirati ruskog medvjeda. Hvala kolege. Zapisnik sa ovoga sastanka će